Good morning everybody. Please sit uh, in your seats. Uh. Dobro jutro svima, molim vas da sjednete i započet ćemo sa sastankom odbora. Buenos días a todos y, y a todas. Damos comienzo con la Dobro jutro svima. Započet ćemo sada s našim sastankom odbora za ženska pitanja, za prava žena. Točka dnevnog reda broj 1 je usvajanje dnevnog reda. Mislim da svi imate dnevni red. Ako nema nikakvih problema, ako se svi slažete s time, onda ćemo polaziti od toga da je dnevni red usvojen u ovom obliku i onda sada prelazimo na sljedeću točku, to je odobrenje zapisnika sa sjednica koje su održanih i tu imate su tako dokumente, imali nekih pitanja o tome. Ako ne, onda je i taj zapisnik odobren. Zatim sljedeća točka dnevnog reda, to su priopćenja predsjednice. Tu vas mogu obvesti o tome, a to već većina od vas i zna, da 3. ožujka ove Ove godine slavimo Međunarodni dan žena. Tu će se raditi o važnim pitanjima poput žena izbjeglica. Te ćemo predsjednika parlamenta, gospodina Šulca i gospođu Mary Robinsona isto tako e, pozvati da budu prisutni na tom događaju. Još ćemo dalje razraditi program i nadamo se da svi možete prisustovati tim događajima. Zatim priopćenja predsjednica, preporuka koordinatora, tu nema ništa posebno. Za reći donijeli smo niz odluka vezano uz određena izvješća, uz putovanja i uz saslušanja. A isto tako su i koordinatori klubova zastupnika zapravo ti koji vam onda mogu prenijeti sadržaj tog sastanka. Vrlo dobro, onda možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o glasovanjima. Svi ste ponijeli glasačke kartice. Jeste li? Dobro. I onda možemo sada glasovati o izvješću Osvajanje cilja o borbi protiv siromaštva u svjetlu rastućih troškova za kućanstvo. To je izvješće, izvjestiteljica je gospođa Julie Ward i sad ćemo započeti sa glasovanjem. Kompromis broj 3, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 37. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj četiri. tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na 43. amandman za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 49. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 50. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije mi jasno. Možemo to provjeriti. 50. amandman započinjemo s glasovanjem. Glasovanje je završeno. Moramo počekati trenutak. nek jedna osoba nedostaje. Ali u redu, evo zaključujemo glasovanje. Odbija se 14 za, 16 protiv. Kompromis broj 6, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, Osvaja se. Prelazimo na 82. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. za? Protiv? Sadržani usvaja se, o, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. 65. amandman, tko je za, protiv, suženi, odbija se. 66. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis zbroj? 8, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Tko je za?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 Ahora solo <laughs> necesito los papeles. Bueno, creo que podemos continuar. Enmienda 68. U redu, mislim da možemo nastaviti. 68. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerimo, nisam sigurna. Provjerit ćemo 68. amandman, glasovanje je otvoreno. Se cierra la votación. Glasovanje je završeno. Usvojen se. 70 tko je za, tko je protiv. Suzdržani. Odbija se. 71 tko je za, protiv. Suzdržani. Odbija se. 69 tko je za, protiv. Suzdržani. Odbija se. 73 tko je za, protiv. Suzdržani. Odbija se. 74 tko je za, protiv suzdržani, odbija se. 75 tko je za, protiv, suzdržani, 76 šest koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 ko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 85. amandman, otvaram glasovanje. Se vjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 86 ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. Tko za? Očenta i a favor. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usve se. Amandman broj 7, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usve se. Amandman broj 8, tko je za? Protiv? La enmienda 8 de la señora Gerik. Amandman 8. Gospođe Gerike. Sí, pa, parece que algún grupo tiene la, la lista de voto con, con algún pequeño error, pero pasamos a la... Čini se da je došlo do pogreške u glasačkom popisu jednog od klubova. Osmi amandman, za protiv sužani odbija se 9. amandman za protiv suzdržani usvaja se 11. amandman za protiv suzdržani odbija se 12 za protiv suzdržani usvaja se 13 za protiv suzdržani nije jasno provjerit ćemo 13. amandman. Odvajam glasovanje. Se Rechazada. Zatvoreno glasovanje. Odbija se 14. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne znam usudim li se uopće piti tu kavu, ali hvala vam. U svakom slučaju. 14. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15 amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Obrazuje 2 tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani usvaja se. Završno glasovanje. O izvješću glasovanje je otvoreno. Queda aprobado el informe por 18 votos a favor y 11... Usvojeno 18 za, 11 protiv. Čestitke gospođi Ward. La versione è un'altra, lo sono fatto solo ora, era meglio una La señora Bonestork te ha pedido la palabra. Möchte geben, dass ich dazu ich möchte Ispričavam se, želim reći nešto vezano uz zapisnik. Naime, mislim da bi trebalo imati manjinsko glasovanje. Un voto particular, ¿no? Es la opinión minoritaria, la de Fer quiere depositar después si puede. Si vota contra puede, entonces va a votar contra. Perfecto, pues eh, lo, lo ponemos en el orden del día. Eh, pasamos a la votación del siguiente informe. U redu, onda sad prelazimo na glasovanje u sljedećem izvješću. To je izvješće gospođe Honeyball o položaju žena u izbjeglištvu i tražiteljica zila. 55. amandman koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 5. kompromis, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. kompromis koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. dva tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69, jedan tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75. 75. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Pobjedit ćemo to. 75. amandman. Otvaram glasovanje. Se fjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 76 za protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim jedan usmeni amandman. Ovdje možete vidjeti tekst tog usmenog amandmana u vašem dokumentu. Možemo njemu glasovati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90 amandman za? Protiv? suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, 94. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Voto sa Kompromis 11. Ko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 105 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106 koje za, protiv, suzdržani, odbijeno. 107 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 112, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 127. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 130. Za? Protiv? Odbijeno. 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Originalni tekst. Tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 133 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 135 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 139 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 136 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 137 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 138 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 140, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 142 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 144 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 174 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 150 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 151 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 152 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 154 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 156 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 161, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 166, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 167, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Protiv, suzdržani, odbijeno. 168 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 170 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172 tko je za, provjerimo 168. otvoren glasovanje. Cerramos la votación. Y queda rechazada por... Odbijeno. 9 dakle, za, 18 protiv. Možemo li provjeriti 169? Može, može, dakle 169 elektronska provjera, izvolite. Para el 169, 169, 169. Se cierra la votación. Glasovanje je završeno. Odbijeno. To smo već e, odglasovali. Idemo na 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 175. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 20. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 184. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno 185 za, protiv, suzdržani, odbijeno 186 koje je za, protiv, 187 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno 188 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno 189 koje je za, A Želite provjeriti 188? Dobro, provjerimo. Otvorim glasovanje. Se cierra la votación. I 11 votos a favor, 17. 11 za, 17 protiv. Dakle, vidimo ruka, baš evo, ne, ne funkcionira dobro, ali mozak da. 189 Ko je za? Protiv. Suzdržan je odbijeno. 190 Ko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo 190. Aprobado. Usvojeno. 100 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je bolje provjeriti. es que ¿no? Logično, jel da? Dakle, odbijeno je. 192 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 193 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 194 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 195 tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 196 i 197 identični, dakle, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 198 tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 199 tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 200 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21 tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 203, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 204, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četiri tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. pet tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. šest tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. sedam tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. osam tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Devet tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno ovo baš nije jasno, zato provjerimo. Amandman 9, otvaram glasanje. Se cierra. Rechazada. Enmienda 10, votos... Odbijeno. Amandman 10, ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 1, Imamo dakle usmeni amandman. Da, htjela bih dodati jednu rečenicu. Nakon što je 90.000 ljudi prešlo se do zemlje da bi došlo do Europe, to trećina su žene i djeca. Tu bih htjela dodati, budući da je UNHCR izvijestio da je u siječnju 2016. da su žene i djeca bili 55% ukupnog broja onih koji su tražili azil u Europskoj uniji. Dakle, to je zapravo osvježavanje statistika, nadam se da se slažete s ovime. Perdón, eh, asumimos eh, la enmienda con el compromiso con los datos actualizados que, que nos... Dakle, onda osvježavamo ove podatke i ona, glasamo o ovom tekstu. Dakle, kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 2 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 3 tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 4 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ono 24 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 25 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 32 tko je za, protiv, suzdržani, nije e, sasvim jasno, provjerimo. Se abre la votación. Aprobada. Enmienda 31. Usvojeno. 31 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno 34, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 35, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 36, u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, 37, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno, 39 u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 41. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 42 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51, u tome se ne, tom se ne razmatra. 53, također, dakle, 52, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 54 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Prelazimo na glasovanje o konačnom tekstu rezolucije, elektronsko glasovanje, otvoren glasovanje. Se I... Zatvoren glasovanje. rezolucija usvojena, dakle 18 za, 10 protiv. samo izvjestitelji. Sí, señora Bon. Auch hier möchte ich zu Protokoll geben, ein Minderheitenvotum abgeben zu wollen. I ovdje želimo eh, za zapisnik da uđe, da hoćemo glasati, manjinsko glasanje želimo, nek uđe u zapisnik. Muy bien, se me informa que en las próximas horas usted tiene que depositar el texto. De... Dobro. Dakle, tijekom idućih nekoliko sati, onda te podatke dostavite tajništu kako bi se oni uzeli u obzir. Y pasamos a la votación de, de la descarga del. Dobro, prelazimo na iduće glasovanje, dakle razrešnica za 2014. Kad riječ je o općem proračunu Europske unije, amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno Sedam Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Osam Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Devet Tko je za? Protiv? Provjerimo, provjerimo. Amandman devet, Elektronsko glasovanje. Se cierra la votación. Rechazada. Odbijeno. Broj 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije jasno, zato bih provjerila dakle amandman 12. Se cierra. Aprobada. Usvojeno. Amandman 13. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 14. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 15. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 16. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 17 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo jedan usmeni amandman koji zamjenjujemo amalman broj 1. Dakle, u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Dakle, prvi dio, izvolite. Se glasovanje. Odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usvojeno, dakle drugi dio. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo, dakle, amandman broj 4. Se cierra la votación. Queda rechazada. Odbijeno. Dakle, konačno glasovanje o izmijenjenom tekstu. Elektronski glasujemo, dakle, otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Queda aprobado por 22 votos usvojeno 22 glasa za 6 protiv. Čestitamo zastupnicima Tera. Razrešnica za 2014. dakle Europskog instituta za jednakost spolova. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Tri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. pet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Šest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Konačno glasovanje, dakle u tekstu elektronsko glasovanje, otvoren glasovanje i aprobado por 22 votos Usvojeno 22 glasa za, 5 protiv. Čestitamo kolegici. Hvala kolegama na suradnji. Završili smo sa današnjim glasovanjem. Sí.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 Ja, el, Dragi kolege, nastavit ćemo, imamo 45 minuta. Ostalo nam je 45 minuta za ovu raspravu. Prema tome, idemo nastaviti s radom. Čut ćemo prezentaciju od ministra obrazovanja, znanosti i kulture nizozemske o nizozemskom programu za tijekom njihovog predsjedanja. Jer kao što znate tijekom svakog na početku svakog predsjedanja mi na početku održimo, prvo čujemo njihov kratki prezentaciju tog radnog programa za novog predsjedanja i nakon toga održimo raspravu. I Čula sam već da su neki od vas postavili različita pitanja u vezi rada našeg odbora u okviru generalne rasprave o nizozemskom predsjedanju tijekom plenarnog zasjedanja u Strasburu. Prema tome, mi ćemo sada posebno se usredotočiti u razgovoru kasnijem sa ministrom nizozemskim na područja koja su relevantna za naše pitanje rodne ravnopravnosti. hvala vam puno gospodine ministre da ste nam se pridružili. Nakon vaše prezentacije idemo na raspravu s kolegama. Uh, uh, gospođo Garcia Perez, dopustite mi da kao prvo pa kažem da se doista sjećam počašeno što imam prilike danas razmijeniti što s odborom FEM posebice zbog toga što ne vidimo toliko odbora ili e, drugih tijela u Europi u kojima su žene tako dobro predstavljene kao što su to ovdje. Stoga mi je doista drago što sam ovdje s vama. Gospođa Garcia Perez i ja seli smo se zadnje godine u listopadu i već smo razgovarali o najnovim razvojima u Europi i o tome kako oni utječu na žene. Govorili smo o važnosti strateškog zalaganja za rodnu ravnopravnost o tome kako rodna e, jednakost nije sam po razumljiva, kako zahtjeva stalno naglašavanje, stalni trug. Trud tijekom nizumskog predsjedništva pokušat ćemo naglasiti rodnu jednakost u Europi, nastaviti sa, dalje s programom i veselimo se raditi s vama u ovom nadolazećem razdoblju. Dragi članovi odbora FEM, iako smo postigli rodnu jednakost u teoriji u mnogim državama članicama Europske moramo nastaviti pratiti i poticati takve uspjehe svaki dan. Još uvijek je potrebno djelovati putem politika, čak i danas. U proteklih sto godina vrata koje su prije mnogih stoljeća bili zatvorena žene su se počela otvarati jedna za drugom na tržištu rada, u pravnom sustavu, na sveučilištima, u politici, na ulicama i u obitelji. Europsko zakonodavstvo je bila važna pokretačka snaga u tim napecima. U Nizozemskoj su načela nediskriminacije jednakog postupanja upisani u članku broj 1 našeg ustava. Mislim da je to jasan primjer toga kako žene mogu imati korist od rada kod vi obavljate ovdje u ovom parlamentu, u ovom odboru. Ipak eh, sigurna sam da ćete se složiti sa mnom da europsko zakonodavstvo samo nije dovoljno. Samo zakonodavstvo ne može spriječiti nedavne incidente kada su mnogobrojne žene bile seksualno napadnute na ulicama europskih radova. Ti su incidenti alarmirajući signal da se rodna jednakost još uvijek nije ostvarila u praksi i da smo suočeni s novim izazovima. Te da se dalje moramo konstantno truditi baviti s time sada više nego ikad. Žene, ali isto tako i LGBTI osobe bore se za jednaka prava i za jednako postupanje već desetljećima. S globalizacijom, a isto tako i sa trenutnim priljevom migranata, neki od njih su odrasli s drugačijim e, stavovima o tome kako se treba ponašati sa ženama i stoga postoji hitna potreba da se pridržavamo naših ideala, naših ideja i da ih aktivno izražavamo. Europske vrijednosti ideje vezano uz jednakost između žena i muškaraca nisu nešto o čemu se može pregovarati. Svako u Europi je vezan zakonom i sa normama koji su obilježja demokratskog društva. Ne smo trebali zatvoriti naše granice, ali trebali bismo postaviti jasne granice. Seksualno nasilje nad ženama je neprihvatljivo, bez obzira o tome kakve su okolnosti. Treba se tako spomenuti da seksualno nasilje nad ženama se nipošto ne ograničava na posebne skupine u društvu. Jedna studija agencije FRA iz 2014. godine pokazuje da 33% žena u Europi su doživjele neku vrstu seksualnog ili fizičkog nasilja. To su šokantne brojke koje zahtijevaju od nas djelovanje. I u slučaju važnosti je stoga provedba na terenu. Za naše predsjedanje Europskom unijom smo donijeli odluku da ćemo raditi sa skromnom, ali sa sa skromnim, ali sa ciljanim programom. Nizozemsko predsjedništvo vijećem Europske unije u 2016. godini temelji se na tri prioriteta. Na Europskoj uniji koja se usredotočuje na ono što je ključno, koja stvara rast i radna mjesta, pomoću inovacije i koja aktivno uključuje građane i udruge civilnog društva u izradu politika. Nizonsko predsjedništvo će u program e, pripremnih tijela vijeća kao teme postaviti mnoge teme vezane uz rodnu ravnopravnost. U idućih nekoliko mjeseci, dakle šest mjeseci, nekoliko prijedloga komisije e, će biti u vijeću kao dio rasprave. Neke od tih inicijativa će biti dosta veliki izazovi. U tom smislu nas čeka zahtjevna zadaća tijekom našeg predsjedništva i mogu vas uvjeriti u to da će Nizozemska biti iskreni posrednik, e, da ćemo raditi na postizanju konsenzusa oko direktiva koje su znatno u tijeku. Nizozemsko predsjedništvo e, je opredjeljeno tome da će se održati rasprave o direktivi o jednakom postupanju i o aktu o dostupnosti. Već smo potaknuli produktivnu raspravu o pitanju vezanu žene tijekom e, skupine na visokoj razini o uključivanju radne perspektive u svim politikama koji se održao prošli tjedan u Amsterdamu. Tu su delegacije iz država Europske unije podijelile na nove iskustva o razvojima vezano uz rodnu jednakost u njihovim državama. Predstavljene su i dobre i najbolje prakse. Bilo bilo nam je čast ugostiti taj značajan događaj na visokoj razini sa stručnjacima za rodnu jednakost iz svih država članica Europske unije. Ali 2016. godine je tek počela. Podržat ćemo visoku predstavnicu, potpredsjednicu u tome da se Europska unija snažno založi za e, žene na 60. zasjedanju UN-ove komisije o statusu žena. I bit će mi drago vidjeti i članove iz ovog odbora koji će biti prisutni na sastanku te komisije. Također ćemo se baviti Eh, implementacijom rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinih naroda pod brojem 1325 o ženama miru i sigurnosti. U ožujku će predsjedništvo Nizozemske predstaviti nacrt zaključka vijeća, eh, vijeću EPSCO, na temelju predstavljanje inicijative komisije o strateškom, zalaganju za rodnu ravnopravnost i eh, na temelju liste aktivnosti vezano uz jednakost i osoba. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvaljem Europskom institutu za rodnu jednakost na njihovom izvrsnom radu. Bez pravih podataka i istraživanja ne možemo provesti učinkovite politike. Ako pogledamo najnovije ažurene podatke o indeksu rodne ravnopravnosti, onda možemo samo zaključiti da je pred nama još dosta dug put u Europi. Na šest područja, rad, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje, E, nizozemske žene, nizozemski muškarci se ne razlikuju mnogo, ali još uvijek ipak imamo mnogo toga da učiniti u nizozemskoj, ali i u širem kontekstu Europske unije. Dopustite mi da vam dam nekoliko činjenica i brojki kako bih vam to prikazala. Iako je sudjelovanje žena na tržištu rada relativno visoko u nizozemskoj, samo 53% žena su ekonomski neovisne. Samo 53%. To znači da skoro polovica nizomskih žena se ne može samostalno financijski uzdržavati, a to je situacija koja me zabrinjava. Zabrinuta sam zato što smatram da je ekonomska neovisnost od velikog značaja za postizanje autonomnosti. Simone de Beauvoir je rekla da je samo ostvarenje svakog čovjeka kao, kao pojedinca jedan od najvažnijih uvjeta za žene kako bi postigle autonomiju. Kao što stoji u izjavi trija o rodnoj jednakosti, koju sam izradila zajedno sa mojim kolegama iz Malte i Slovačke i koje je potpisalo vijeće EPSKO 7. prosinca 2015. godine, Kaže se da je gospodarska aktivnost žena od velike koristi za gospodarski, ali i za socijalni razvoj. To može e, pomoći u, u poticanju zapošljavanja i može smanjiti rizik od siromaštva i socijalne ekskluzije. A gospodarska neovisnost također može dovesti do bolje otpornosti žena. Gospodarska neovisnost isto tako potiče individualne višine žena. To su vještine od koje može imati korist e, pojedinac, ali i društvo u cijelosti. Gospodarski neovisne žene mogu donijeti i neovisne odluke. Ako osiguramo e, gospodarski neovisnost žena, onda možemo na taj način spriječiti rodno uvjetovano naselje. Ako neka žena ima financijska sredstva, ako se može sama brinuti za sebe i za svoju obitelj, onda će možda biti lakše da napusti partnera koji ju zostavlja. Dakle, kada je netko gospodarski neovisan, onda se tu radi zapravo nečem što je više od samo jednom statusu vezano uz financije, jer su doista o autonomiji jedne osobe. E, uvaženi članovi odbora, postoje mnogi razlozi zašto bismo trebali financijski osnažiti žene u nizozemskoj Europi i to me je potaknulo da pokrenem e, takozvani empowerment tour, turu o osnaživanju žena u nizozemskoj. Tu se radi o tome da podignemo svijest o tome kolika je važna gospodarska neovisnost žena i da potaknemo žene da sudjeluju na tržištu rada, da im pomognemo da postaju neovisnije i da zauzmu e, jače pozicije u društvu. Dok smo im provodili tu turu, razgovarala sam sa e, desetima žena i postigli smo sporazume sa poduzećima, sa općinama i sa obrazovnim institucijama. Ti su sporazumi doveli do toga da se podigla svijest i da se je pokazalo da postoje i više mogućnosti za žene. Tijekom dvije godine susreli smo se sa 1800 žena tijekom te ture e, u čitavoj državi imali smo prilike čuti žene, imali smo prilike vidjeti da um, su te žene vidjele da mogu vidjeti svoje talente, i iskoristiti ih i sve te žene su, razmišljala sam životima i zatim su poduzeli hrabre korake i ja sam ponosna na njih. Ta tura za osnaživanje je dovela do toga da se je stvorila čitava narativa žena kako bi postigla financijsku neovisnost, kako bi iskoristili svoje vlastite talente i povisili svoju autonomiju. Primjerice, čuli smo priču Rahade Kabija, ja sam ju susela i razgovarala s njom, to je žena koja potiče iz Iraka i ona je samohana majka četvoro djece. Kada se razvila od svog supruga, morala je krenuti raditi i počela je raditi u jednom poduzeću koje se zove Van Huli. To je poduzeće koje je u Davosu u prošlom tjednu dobilo nagradu. Van Huli proizvodi bokserice za mm, žene i muškarice iz starih majica. Nakon toga se je prošla tečaj za usavršavanje u kuhanju i završila je na Akademiji e, za poduzetnike. To je institut koje pruža e, tečajeve za poduzetništvo i oni su napravili tečaj za deset talentiranih žena. E, to je bilo bitno za Rahat kako bi ostvarila svoj stan, a to je da započne sa svojim vlastitim restoranom i ja se doista veselim tome da ću moći jednog dana tamo i jesti. Ona je dobar primjer što gospodarsko neovisnost i obrazovanje može učiniti za žene. Tijekom sastanka koje smo održali tijekom te ture i kada smo imali prilike čuti priče poput eh, Rahadove priče, to mi je dao ono znanja da se ne može uvijek e, jako dugoročno planirati u životu. Veze mogu završiti, e, djeci je potrebna njega, partneri mogu izgubiti posao i stoga osnažene žene moraju ulagati u sebe i u svoju neovisnost. Nadam se da će ovaj primjer poslužiti vama kao nadahnuće. Ja vjerujem u, tome da, u to da treba dijeliti znanja i priče. Treba podijeliti najbolje prakse sa našim europskim kolegama i tako možemo napredovati po pitanju rodne jednakosti. U zaključku želim, za, za, želim naglasiti da po mom mišljenju bi dobro predsjedništvo Europske unije trebalo značiti da će to predsjedništvo biti um, učinkovit uh, posrednik koji će uspjeti izraditi kompromise između 28 država članica i između vijeća i drugih institucija. Kao što stoji u našem izdanju predsjedništva u stanju Unije, nizamska vlada će posebice pojačati svoje odnose s Europskim parlamentom tijekom e, našeg razdoblja predsjedavanja sa ciljem da se postigne dugoročna suradnja, sustavna i strateška suradnja sa tim demokratskim tijelom koje je od velikog značaja za legitimitet Europske unije. Evo ponovit ću još jednom, uvaženi članovi odbora FEM, ja vjerujem u podjelu znanja. Možemo učiti iz e, međusobnih iskustava, to nam omogućava da poboljšamo naše politike, da budemo učinkoviti u našim, e, našim aktivnostima i da postignemo naše ciljeve. Udvostručimo naše napore kako bismo potakli rodnu jednakost u Europi. Najbolji način da započnemo je evo odmah ovdje tu um, da možemo izmijeniti naša, naša mišljenja i podijeliti naše priče. Hvala vam na vaše pažnje. Muchas gracias, eh, señora Busenmarker. Hvala lijepa. Evo, sad idemo u našu raspravu. Znamo već jedna runda koordinatora prvo, nakon toga Riječ dajemo kolegama. Molimo vas da budete vrlo sažeti kako bi i drugi imali šansu doći do riječi. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice, hvala vam gospođo ministrice što ste odveli vrijeme i došli se susresti s nama, što ste predstavili glavne linije vezano za ono što se učiniti tijekom nizemskog predsjedništva kako bi se postigla veća jednakost između muškaraca i žena i hvala vam što ste odvojili vrijeme i za to da možemo ovdje imati razmjenu gledišta i da odgovorite na naša pitanja. Ja ponešto znam o nizozemskoj i mogu i potvrditi to što ste rekli da se tu radi o europskoj državi kojoj je već dugo vremena važno ostvarenje E, žena i osnaživanje žena i razvijanje njihovih talenata i postoje i konkretne, realne aktivnosti za postizanje jednakosti između muškaraca i žena i nadamo se stoga da će to zalaganje nizozemske koje je bilo stalno i koje traje već toliko dugo, da će doista moći tijekom vašeg predsjedništva povoljno utjecati, impresionirati u pozitivnom smislu te riječi vaše, vaše ostale kolege u vijeću. Zatim isto tako, vrlo nam je važno jedno drugo obilježje koje često možemo vidjeti u Nizozemskoj, a to je da um, je Nizozemska pragmatična i da traži dobra rješenja, učinkovita rješenja i nadamo se i da će to biti uh, sada realizirano u smislu boljeg postivanja rodne jednakosti. Naravno, vi ste naznačili nekoliko prioriteta Rekli ste i što vas zabrinjava i hvala vam što ste o tome govorili, što ste već na početku spomenuli sve vrste nasilja nad ženama, bilo da se radi e, o, kojem god mjestu se radilo, o kojem god okolnostima se radilo. I hvala vam što ste spomenuli da dolazi do povećanog broja nasilja nad ženama, pa čak i sa nekim novim oblicima, dakle to su e, masovna seksualna zlostavljanja koja su jako zabrinula naše građane. I stoga se nadamo i da će vaše riječi dovesti do toga da će se predsjedništvo više, više založiti u toj borbi protiv nasilja nad ženama. Mi moramo pojačati naše napore i pojačati našu borbu. Kao klub zastupnika Pučana nam je se tako vrlo važno, a vi ste također o tome govorili, da sve institucije Europske unije budu angažirane u tome da radu zajedno na pragmatičan i učinkovit način na primjedbi trenutnog važećeg europskog zakonodavstva. Da dakle imamo veliku, veliko stimulativno okruženje što se tiče pravilne primjene zakonodavstva i da zakonodavni rad europskih institucija može i postići rezultate koje očekujemo od toga. Kao što znate, mi smo kao klub zastupnika isto tako jako zainteresirani za načelo subsidijarnosti i stoga ćemo posebice paziti na, paziti na to, bit ćemo oprezni i tijekom cijelog vašeg predsjedništva ćemo iznositi isto i razne prijedloge. Pritisak na, na vas je stoga dosta visok i zahvaljujem još jednom što ste ovdje. Pediría que nos remitiéramos a intervenciones de dos minutos para que haya posibilidad de que todo el mundo intervenga. Señora. Hvala lijepo, ali sada ćemo ograničiti naše e, vrijeme na minutu i pol. Hvala vam na vašem izlaganju i hvala vam i zbog onoga što ste rekli o masovnim slučajevima seksualnog zastavljanja. Jako smo bili šokirani kada smo povezali te slučajeve nasilja sa pitanjem migracija. Mislim da je to jako opasna poveznica ako to zajedno gledamo. Za nas prirodna jednakost trebala biti prioritet, e, pa čak i onda kada jedan pojedinični slučaj možda to dovodi u pitanje, jer zapravo u proteklih nekoliko godina ima mnogo slučajeva koji ugrožavaju e, tu borbu, a mi se zapravo trebamo boriti protiv stereotipa. To su stereotipi, oni su ti koji ugrožavaju jednakost e, žene i muškaraca. Stoga me zanima kako vi kao što mislite e, se pozabaviti sa e, pravom žena da raspolažu vlastitim tijelom. Jer to je zapravo ono pitanje. Dakle, kako možemo voditi, definirati politike koje će omogućiti ženama da raspolažu vlastitim tijelom. Ovdje, ali isto i drugdje, primjerice mi želimo obraniti činjenicu da u programima za razvoj imamo i dalje obrazovne programe programe vezano uz pristup i uz mogućnost žena da imaju, da raspolažu vlastitim tijelom i da imaju pristup kontracepciji. Zatim, pitanje nasilja na ženama. To se danas tiče svih žena. Svaka treća žena e, prema studijama danas postaje žrtva nasilja, bilo fizičkog ili psihičkog nasilja. Uzevši obzir takve brojke kako možemo natjerati države članice da potpišu Istanbulsku konvenciju. To je možda pitanje koje možete postaviti na razini vijeća, dakle vezano za ratifikaciju te konvencije. Zatim isto tako imamo i pravo na ekonomsku jednakost. To pravo na ekonomsku jednakost danas ne postoji. Imamo diskriminacije po pitanju plaća, po pitanju zapošljavanja, po pitanju mirovina. Kako vi kao vijeće mislite izraditi e, stvarnu e, strategiju vezano uz tu nejednakost? Što se tiče pomirenja privatnog i poslovnog života, imamo tu e, plan puta komisije. Kako mislite riješiti pitanje porodinog dopusta kako bi se bolje uskladio privatni i poslovni život? Zatim isto tako, što se tiče upravnih eh, pozicija u poduzećima, imamo evo trenutno ovu raspravu Women on Board i kako će se odraziti ta rasprava na vijeće. Kao što vidite ima mnogo rasprava koje su već godinama pred nama na stolu, koji unatoč toma, tome ne idu nikamo i mislim da nam je potrebna politička volja svih eh, strana kako bi mogli tu napredovati. De la Hvala sada u ime zelenih. Sorry, eh, first... Eh, Oprostite, prvo... Gospoda Sofinbel iz eh, Alda. Hvala lijepo. I dobro došla ministrice Busmaker. I ja bih kao prvo htjela reći da visoko cijenim što ste sve učinili i postigli za nizozemsko, a nadam se u sljedećih šest mjeseci za Europu. Proteklih tjedana sam mislila divno, krasno, krasne vijesti. Od Kelna znamo da su u Europi svi zapravo feministički raspoloženi i poštuju žene. Nažalost, ovo je bilo jasno vrlo cinično prikazano jer znamo da je rad, situacija na tlu potpuno drugčija. Ništa novog nema na zapadu. I znamo da jedna od tri žena, kao što ste nam dali ovdje podatke, zna što je točno nasilje i šta znači bilo kakvo seksualno nasilje ili bilo kakvo drugo prema ženama. Ali to je konzervativna procjena, vjerojatno ih je puno više. 52% anketiranih žena, anketiranih ljudi kaže da ako žena ili djevojka prelazi u kratkoj suknji preko ulice, onda je to zapravo njezin poziv da ju se dira, hvata ili seksualno zlostavlja na razne načine ili uglavnom je se priđe. Prema tome to ne moramo se ni čuditi onom svemu što se posljedično događa. Ono što se dogodilo u Kelnu je stvarno odvratno. Međutim, žene i pitanje seksističkog ponašanja pitanje dakle pozicije žena i seksističkog ponašanja to treba staviti u vrhunske prioritete i drago mi je da je trio predsjedništava već krenuo na izradu jedne zajedničkih deklaracija, ali evo, još do sada nisu govorili o ovom nasilju, specifičnom seksističkom nasilju, ali mislim da je to nakon Kelna i nakon onih groznih događanja u Kelnu neizbježno da će se to dogoditi. Zatim, mislim, mi se zalažemo za različite tečaje koji bi se odradili sa izbjeglicama i migrantima i kojima bi oni namučili kako to treba se ponašati prema ženama. Ali nadam se da tu neće biti samo izbjeglice, nego čitav niz drugih ljudi koji uopće nisu izbjeglice, a svejedno nemaju pojma e, šta znači seksističko ponašanje i koji se nimalo, se sa nimalo poštivanja odnose prema ženama. I na kraju, još nešto u vezi ove horizontalne direktive. Molimo vas, gospođo ministrice, da se to ovih šest mjeseci vašeg predsjedanja doista učinite, jer ova direktiva koja prvenstveno, prvenstveno odnosi na LGBT zajednicu, kao manjinsku zajednicu, to je ostalo neriješeno i mislim da bi to vi trebali ovih šest mjeseci do kraja dovesti. Isto tako ono pitanje žena i kvota žena na vodećim pozicijama. I to je ostalo prilično otvoreno i bilo mi jako žao da se to nije u prioritete ubrajalo. Nadalje, mislim da biste vi kao ministrica koja dalizi iz jednog relativno slobodumnog tabora se mogli založiti i za posebne uvjete, posebne uvjete jednog obiteljskog, dakle domaćinstva od s jednom osobom kakvih je više od 33% u svakoj zemlji. Hvala lijepo. hvala vam lijepo. Ja ću se sad fokusirati samo na jedno područje i mislim da se možete zapravo samo na jedno bitno područje fokusirati tijekom predsjedanja i tu napraviti, napraviti nekakav napredak. I to mislim da je upravo ovo pitanje žena u različitim upravnim i nadzornim odborima. Naime, bilo je dosta konfuzije Evropske unije, znamo da komisija nije ženska prava i ravnopravnost spolova, rodnu ravnopravnost stavila je, napisala, upisala među svoje prioritete. Ista stvar se onda odnosila jer se nije rješavao niti ova direktiva o Mm, porodiljnom dopustu, niti o tome kako će izgledati broj žena u upravama, poduzeća i još puno drugih stvari. Ali ovo mislim da je jedna vrlo važna stvar. Luksembursko predsjedništvo je bilo jako ambiciozno glede tog dosija i pokušalo je dignuti blokadu koja postoji u vijeću upravo glede reguliranja ove pitanja žene u upravama, poduzeća i korporacija. ja se nadam da će vaše predsjedanje nastaviti to ukidati i raditi na ukidanju tih blokada i napokon dovesti, privesti kraju upravo tu direktivu o ženama upravama jer mislim da vi možete tu te blokade ukinuti, jer tu postoje naravno različite protuteže s kojima bi se to moglo postići i nadam se da ćete nam objasniti šta tu planirate. Hvala lijepo. A sada za guve gospođa Lohpiler. Hvala lijepo. Ja bih samo kratko se dotakla onog što su neki već kolege rekli. Ja kao feministkinja naime stvarno mislim da ta rasistička pokreti, rasistički pokreti koje smo vidjeli, bili smo svjedoci ono što su radili, oni nas dovode da stvarno moramo se više pobrinuti i na nas se više pobrinemo za zaštitu našeg prava i zaštitu naše tjelesne sigurnosti. A to mene opet kao feministkinju zapravo vrijeđa. Jer da smo došli u tu situaciju u ovo doba. Jer možda je to sve bila posljedica kulturoloških razlika. Sigurno jednog društva koje je imalo dominanciju muškaraca u tom društvu ali mi smo, mislim, te stvari u Europi riješili, ako znam, čak i u našoj švedskoj kulturi znamo što to znači. Zatim mislimo da ćete raditi na zakonu o stabilnosti, da ćete raditi na zajednici LGBT-u i naravno na direktivi o ženama upravi. To su sve vrlo bitne stvari i to pozdravljam. Ali s druge strane mislimo da trebi generalno i specifično i kako god okrenete se uvijek baviti pravima žena. Jer vidite, u Europi su ljudi zamijetili da je rad na rodnoj ravnopravnosti stagnirao zadnjih godina. Zapravo pet godina nismo imali napretka. Ovaj prijedlog direktive o porodiljnom dopistu je povučen i mi smo htjeli nešto imati nešto što je zamjenski, što bi bilo rodno neutralno naravno, ali još uvijek to nemamo. Zatim htjeli smo žene ne samo poticati kao žene poduzetnice i žene u upravama, nego mislim da moramo i šire davati prijedloge koji će jačati e, žensku poziciju generalno i kao zaposlenica i ekonomski i znači mijenjati dakle ukidati ovu razliku u plaćama. Prema tome Mislim da vi morate preuzeti političko vodstvo i pomoć komisiji, dakle izboriti se za jednu novu strategiju. Komisija naime trenutno blokira bilo koji napredak na, u ovoj našoj temi rodne ravnopravnosti, ali mislim da vi morate tijekom predsjedništva ukinuti tu blokadu i progurati jednu novu strategiju. Jer vidite, mi imamo, mi vrlo ozbiljno shvaćamo tu temu, imamo politički plan kako to radi i također naši kolege su imali čitav niz inicijativa koje smo gurali, posebno na području sprečavanja i borbe protiv nasilja izvršenog prema djevojčicama i ženama. Nadamo se da ćete i vi tu nastaviti. Na kraju, evo smo došli smo na kraju runde sa našim koordinatorima klubova zastupnika, pa bi možda mogli dati riječ gospođi ministrici da sada na ovo odgovori. A vi ste se htjeli još izjasniti? Evo, nismo vidjeli da se javljate za... Evo samo na brzinu. Htjela sam zahvaliti ministrici što je danas ovdje s nama. Prije šest mjeseci kada je bilo počelo luksemburško predsjedništvo. Vidjeli smo razne inicijative koje su bile predstavljene, one su bile dosta entuzijastične, a potom nakon šest mjeseci vidjeli smo povlačenje direktive o porodiljnom dopustu. Evropska godina je trebala biti usmjerena podatke protiv nasilja, protiv žena, a vidjeli smo kako je godina upravo počela, evo sa događajima u Kelnu. Dakle, ono što se događa je, pokušam razumjeti osim dakle, ovih dobrih namjera, što se konkretno radi vezano uz veliki problem sa ženskom nezaposlenošću, Dakle, nadovedno se na ono što su već rekli kolegice, dodajem novu temu. Kako će se nizozemsko predsjedništvo nositi s ovim problemom? Znamo da je to strukturalni problem. Prije neki dan smo u odboru za zapošljavanje vidjeli italijanskog ministra financija on je predstavio neke nove mjere za suzbijanje nezaposlenosti na europskoj razini. Međutim, nezaposlenost e, žena nije bila uključena u ovu dakle zajedničku mjeru na europskoj razini. Doista, na zemljama članicama je da se pozabave tim specifičnim problemom, ali unutar vijeća ima li nizozemsko predsjedništvo na umu neke mjere koje će provesti sa drugim članovima vijeća kako bi konkretno ostvarilo neke mjere koje će ići u korist žena, dakle koje doista riskiraju siromaštvo u trenutku kada izgube svoje radno mjesto, a toga ste se sami dotaknuli u svom uvodnom izlaganju. Hvala vam. Gospođo Juto, Došla bih sada do kraja rasprave. Govorim, obraćam se e, kolegama koji su se htjeli javiti za riječ, da će imati mogućnost postaviti pitanja pismenim putem i predsjedništvo će zasigurno vrlo, vrlo rado odgovoriti. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Mislim da ste se mm, svi dotaknuli vrlo važnih pitanja. Mnogima, mnogima ćemo se iznova iznova vraćati tijekom našeg predsjedništva i zastupnice Le Grip. Vi ste dobro primijetili da bi trebalo postojati konstantno angažiranje za zalaganje za poboljšanje e, situacije žena. Ja se izuzetno zalažem za to, već se zalažem za to dugi niz godina i nastavit ću tako u budućnosti. Drago mi je što ste općenito rekli da su nizozemci pragmatični i učinkoviti i nadam se da ćete to nastaviti govoriti i nakon našeg predsjedanja. Ja ću učiniti sve što budem mogla da vi to budete kadra zaključiti nakon našeg predsjedanja. Poštovane e, zastupnice, pred nama je mnogo, mnogo posla. Mnogi od vas, uključujući zastupnicu Interveld, York, čuli ste za ove grozne događaje u Kelnu, međutim i u nekim drugim evropskim gradovima. I to također naglašava da su politike okrenute ka emancipaciji i osnaživanju žena, da, se, da one zapravo nikad nisu dovršene, da uvijek postoje novi rizici, i novi izazovi s kojima se moramo nositi. Mogu vam priopćiti da je vijeće jako zabrinuto zbog događaja u Kelnu i drugim gradima. Ono što se tamo dogodilo je grozno seksualno nasilje, i grozno kršenje ljudskog dostojanstva i spolne jednakosti. Doista, to je razlog da se više pažnje, odnosno da se na vrh prioriteta, na vrh dnevnog reda stavi upravo tema nasilja nad ženama. Žene se moraju osjećati slobodne, slobodnima u društvu, ne se strahovati od zlostavljanja ili napada. Moramo to urediti na svaki mogući pravni način. I slažem se sa zastupnicom Le Grip da bilo kakvo nasilje koje se događa bilo gdje, pod bilo kojim okolnostima i tko god ga činio, da je uvijek krivo i moramo se boriti protiv toga. Vladavina prava ne razlikuje, dakle, pozadinu vezano uz rod, kulturu, religiju. Moramo se prisjetiti da moramo raditi razliku između onih koji poduzimaju kaznena djela i onih koji bježe od svojih e, domova zbog e, proganjanja ili e, prirodnih katastrofa. Međutim, stigmatizacija je nešto se ne smije dogoditi. Moramo zajednički raditi ka zadovoljavajućem rješenju. To ujedno znači da moramo štititi slobodu žena u Europi. Prvo, želim reći da se radim da ćemo produbiti raspravu o ovim pitanjima tijekom nizozemskog predsjedništva. Naime, u, mar, u ožujku se održava i 60. sesija odbora položaju žena un i to će vjerojatno biti jedna od važnih tema o kojoj ćemo tamo raspravljati. Će biti povezani događaj na marginama te važne e, konferencije koje će se ticati ove teme. I iako se nam ne nalazi e, kao u obliku izjave e, trojnog predsjedništva u prosincu, to je zasigurno nešto čime ćemo se baviti, na to želim skrenuti pažnju. Što se tiče pitanja zastupnice Intveld, Želim naglasiti da je važno zaštititi slobodu i e, spolni aspekt izbjeglica dakle u Europi ne smije biti e, razlikovanja između nasilja nad ženama, zaštite žena i politika koje se tiču izbjeglica općenito. Znam da je jedan e, lobby upravo skrenuo pažnju na ranjivost e, mladih žena i žena i one moraju e, biti dakle u vrhu, odnosno prioritet prilikom obrane ljudskog dostojanstva. To su sve pitanja na kojima je skrenuta pažnja kojima ću se baviti. Tu su i prava pripadnika zajednice LGBTI kao nacionalna ministrica za emancipaciju. Ja sam razvila neke programe za boru protiv nasilja nad žena i i zajednica i skloništa su povezana s tim e, djelovanjem, dakle sigurne kuće koje su otvorene za njih i općenito rečeno zastupnica Arena je postavila pitanje o nasilju nad e, ženama. E, vijeće više navrata izrazilo svoju spremnost da eliminira sve oblike nasilja nad ženama, to se nalazilo u više zaključaka. Zemlje članice su pozvane i da ratificiraju e, konvenciju iz Istambula. Održani su i sastanci još 2014. tijekom e, grčkog predsjedništva održana je konferencija o nasilju nad ženama i i nedavno smo izjavili da ćemo se boriti protiv e, na, rodno utemeljenog nasilja. Jesko e, odbor je također raspravljao o jednakosti spolova u razdoblju 2016. do 2019. Jedno od glavnih um, djelovanja koje spominje i Istanbulska konvencija jest uh, proširenje dakle pravne nadležnosti Europske unije, provedba dakle njenih odredbi te e, nastavak ohrabrivanja uh, zemalja članica da nastave postupak ratifikacije. To je jedan od mogućih pravaca, vjerojatno ne jedini mogući, kojim možemo skrenuti pažnju na ovaj jako važan problem koji se tiče nasilja Kada je riječ o e, raspolaganju vlastitim tijelom, dakle o slobodi vezanoj zato, zastupnice Arena, ja sam vam želim skrenuti pažnju na rezoluciju UN-a o e, pravima, pravima žena, zaštite njihovih, njihovog tijela, to je jako važan tekst s ovim u vezi. Ali općenito govoreći, želja da se ove politike ugrade u sve naše politike, dakle mainstreaming je također važan, važan aspekt ovih odluka. Potom kolegica Intervel je postavila pitanje o akcijskom planu za LGBT i osobe. Popis e, akcijskog djelovanja, kao što znate, predstavljen u prosincu prošle godine na vijeću, dakle diskriminacija, ovih osoba je nešto se ne smije događati u Europi, moramo jamčiti i jednako postupanje, dakle. I predsjedništvo pozdravlja popis koji je izradila komisija, ako se tiče jednakosti LGBT i osoba. Imamo i nacrt e, dakle, zaključka vijeća o rodnom nasilju i zaštiti LGBT i osoba e, koju ćemo raspravljati u ožujku, dakle diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, tu također predsjedništvo želi nastaviti rad na direktivi o jednakom postupanju, o čemu se u vijeću već neko vrijeme raspravlja. Kolegica Interveld kao nizozemka će zasigurno znati da je veza između e, spolne jednakosti i LGBTI osoba, da su to pitanja koje su za mene osobno jako važna, nalaze se duboko u mom srcu i tu ćemo nastojati osnažiti ovu vezu tamo gdje to bude moguće. Potom pitanja žena u upravnim odborima tvrtki. Dozvolite mi da kažem da znam da se o tome jako dugo raspravljalo, a kada je riječ o direktivi da kako se bavi time, to se raspravljalo i u parlamentu i u vijeću. I iako sam sada ovdje kao osoba koja će predsjedati vijećem, želim reći da je poboljšanje dakle rodne ravnopravnosti u tvrtkama bi jako važan prioritet. Kako bismo to postigli, u Nizozemskoj smo usvojili jedan dobrovoljni sustav. Dakle, od 2013. 5000 velikih tvrtki se je zadalo cilje, cilj od barem 30% dakle muškaraca, odnosno žena u nadzornim tijelima, upravnim odborima, dakle u slučaju da se minimum ne ispuni, dakle 30 naprema onda on u svom godišnjem izvješću moraju objasniti zašto nisu dostigli zadane ciljeve. Ja se jako zalažem za ovo pitanje, želim da on doživi uspjeh. Ja sam, kad sam bila na, kad sam kao ministra, kao nizozemska ministrica, da, podržavala programe poput ovog, podržavala programe kojima se e, promiču talenti dakle na ovim vodećim pozicijama i vrlo usko sam razgovarala, odnosno njegovala odnose sa tam, tamošnjim predsjednikom udruge poslodavaca. Znam da je na na sastanku vijeću u prosincu da nije e, postojala većina, imali smo manjinu koja je blokirala prijedlog komisije o e, direktivi koja se ticala žena u upravnim odborima. Dakle, ne bi bilo uputno sada u ovom trenutku inzistirati na ovoj direktivi upravo zbog ovih posljednjih događaja. Potrebno je, potrebna je refleksija prije nego što se postigne sporazum i zato se mi nadamo da će se u budućnosti odnosi u vijeću promijeniti. I zato za nas ova direktiva nije prioritet. Međutim, želim naglasiti da iako smatrate da nešto nije prioritet, to ne znači da ono nije važna tema. Dakle, pregovori se o povećanju broja žena u upravnim odborima i mogli bismo dijeliti međusobno dakle, najbolje, najbolje prakse. I još nešto u vezi dosta općenitog pitanja kolegice Bjork vezano uz strateški strateško zalaganje za ravnopravnost spolova u razdoblju 2016. do 2019. Dakako da je jednakost važna, to je temeljno načelo Evropske unije. I prethodna strategija uskoro istječe i zato se zatražila nova. Tijekom zadnjeg vijeća EPSKA Europska komisija predstavila ovu strategiju dakle za razdoblje od 2016. do 2019. i većina zemalja članica izradila, izrazila svoju potporu dakle suštinskim pitanjima. Međutim, velika većina je bila razočaranja činjenicom što komisija nije predstavila formalnu strategiju, što je ona dakle reducirana samo na opću politiku na razini Europske unije i u zaključku vijeća koji se tiče jednakosti spolova u sektoru donošenja odluka vijeće je dalo preporuku da se prilagodi ova komunikacija. E, vijeće će izraditi nacrt zaključka e, te reagirati na komisijin prijedlog. Dakle, slažemo se o ovom pitanju. Zastupnica Legrip je pitala da li vijeće podržava bolje zakonodavstvo. Da, podržavamo. Evo samo još sekundu, molim vas. I posljednje pitanje na koje želim odgovoriti. E, zastupnice Ajuto, nadam se da je to dobar izgovor vezano uz odnos žene i siromaštva, to je prioritet za e, slovačko predsjedništvo i kao što znate u e, našoj zajedničkoj izjavi smo istaknuli da ćemo izraditi izvješće na ovu tomu. Mi smo izjavili da ćemo se fokusirati na gospodarsku neovisnost, tu je također pitanje siromaštva, te nasilja nad ženama i na početku izlaganja sam rekao da su ova dvije stvari vrlo, vrlo međusobno povezane i dakle imamo usku suradnju između ove tri zemlje koje će predsjedati u bliskoj budućnosti i možete biti sigurno, sigurno da će pitanje žena i siromaštva e, dobiti odgovarajuću pažnju s naše strane u bliskoj budućnosti. Hvala vam lijepa. Nadam se da sam odgovorila barem na većinu pitanja, ako ne na sva. Hvala lijepa. Nažalost, nismo imali mogućnost dati svim zastupnicima riječ da postave pitanje. Nastavljamo da ćemo to moći učiniti neki drugi put. Imamo još jednu temu na dnevnom redu. Željela bih pozvati za gospođu Langbeck. Ona je e, direktorica EIG-a, to je Europski institut za jednakost spolova, gdje ćemo sada s njom porazgovarati o planovima i aktivnostima ovog instituta. Um, so, we'll continue. Dakle, nastavljamo sa dnevnim redom. Tu je dakle izlaganje agencije EIGE. E. Pozdravljam tamošnju direktoricu za gospođu Langbeck i ću joj riječ kako bi nam ona mogla predstaviti dakle glavne rezultate njihove aktivnosti za 2015. godinu. Izvolite. of Hvala lijepa nam je gospodo zastupnici Ja vam se također obraćam kao Europskom parlamentu u ime svog, svog instituta. Naime, nalazimo se u kontekstu dosad neviđenih izazova. Tu je devastirajući učinak gospodarske i financijske krize, povećani migracijski E, tokovi, unutarnje prijetnje sigurnosti te rast e, intolerancije. Sve ovo doista šteti tkivu našeg e, društva i od ključne važnosti je da se to ne razmatra kroz ključ spola, odnosno spolne dimenzije. Europska unija je na pola puta kada govorimo o ravnopravnosti spolova, vidimo marginalni napredak, počeši od 2005. Kao što znamo, žene nisu dovoljno zastupljene tamo gdje se donose odluke, one nose veći dio, odnosno predstavljaju veći dio kategorije žena koje su potplaćene. Također na njih značajno utječe nasilje, bilo psihološko, bilo fizičko ili seksualno, kao što je prethodno i spomenuto više navrata. Imamo i rodne stereotipe, e, predrasude, naročito u odnosu na neke trenutne izazove, dakle, i izazovi zemlje koje su pogođene e, ratom, to ljudi koji se suočavaju sa siromaštvom, to su sve razni čimbenici koji se, koji se, koji utječu na ove pojave. Naš institut želi upravo rasvijetliti ove neke izazove sa perspektive ravnopravnosti spolova, pomoći onima koji donose odluke sa, sa e, ekspertizom, dakle s dokazima kako bismo se osigurali da naše e, politike koriste i muškarcima i ženama i da zaštitimo one koji su e, najranjiviji. Zato ću se fokusirati na nekoliko područja, točnije četiri u kojima se ogleda naš rad tijekom prošle godine. Taj rad se nastavlja dakle i ove godine. Prije svega to su pitanje, pitanje siromaštva. Danas je to također spomenuto od strane raznih e, zastupnika pa i gospođe ministrice. Imamo še 15 milijuna žena i 58 milijuna muškaraca koji žive uz rizik siromaštva i socijalne isključenosti. E, spol također pogoršava situaciju u kombinaciji sa drugim čimbenicima. Evo jednog primjera. Svake sekunde samohrani roditelj koji ima dvoje djece riskira siromaštvo u današnjoj Europi. 88% takvih roditelja su žene. Istraživanja pokazuju da djeca koja odrastaju u siromašnim obiteljima, u obiteljima koje riskiraju siromaštvo, da će se u budućnosti nositi sa više izazova kada jednom odrastu i često ne uspiju prekinuti ovaj krug siromaštva. Jednom kada iskusite siromaštvo, onda ono postaje vaš eh, životni partner. Muškarci i žene prijeti im siromaštvi kada su, kada su vrlo mladi ili kada e, su, kada su stariji. To vidimo da, da je se ogledaju u akumuliranju dakle, nepravdi tijekom života, razlika u plaćama, nezastupljenost žena, loši radni uvjeti, sve to dovodi, dovodi do razlike u mirovinama. Vidjeli smo to i tijekom latvijskog predsjedništva da je, bio, da je bila jedna od tema i tu opet rizik siromaštva postaje povezan sa e, dobi. Migranti su posebno ranjiva, e, ranjiva grupa, dakle, a tu je potrebno danje istraživanje da se vidi pravi doseg i priroda njihove situacije naročito u svjetlu ovih, ovih migratornih tokova. I vidimo da to izaziva dodatni pritisak na e, zemlje članice koje trebaju razraditi odgovarajuće sustave socijalnog uključivanja ovih ljudi u europsko društvo. Na zahtjev slovačkog predsjedništva EIGA izrađuje izvješće o siromaštvu, to je također danas spomenula gospođa ministrica. Dakle, izvješće će biti o siromaštvu i socijalnoj isključenosti muškaraca i žena u Europskoj uniji. Mi ćemo analizirati kako je siromaštvo povezano e, sa dobi, sa statusom domaćinstva, sa socijalnom pozadivom, pozadivom tako rođe ćemo vidjeti koji je učinak e, krize. Izvješće će biti dopunjeno zbirkom e, dobre prakse, dakle mjera kojima se utječe na spolnu dimenziju, dakle siromaštva i socijalne isključenosti. Vijeće će podržati, eh, će podržati zaključke eh, vijeća, dakle, vezane uz akcijski plan djelovanja za Europsku uniju. Osim toga mi ćemo nastavljati baviti se i ovim područjima kojima se križaju ove nejednakosti, dakle, a sve u skladu sa indeksom rodne ravnopravnosti. Nadalje, na zahtjev budućih predsjedništva, kao što je Malteško, bavit ćemo se, dakle, siromaštvom i e, socijalnom e, i ekskluzijom, dakle, na osnovu podataka o zapošljavanju. Tu ćemo vidjeti kako se nositi e, sa poboljšanjem vještina žena na e, tržištu rada, što je sa e, mogućnostima pristupanja obrazovanju, dakle tijekom ovih teškoća s kojima se susreću u životu. Imamo velik broj žena koje su jednostavno zarobljene na loše plaćenim radnim mjestima i to pogoršava njihovu situaciju. Potom borba protiv siromaštva. Mm, dakle ona ne smije ovisiti o dobi, ne, ne smije ovisiti o pozadini, o eventualnom statusu migranta. To je uključeno, to je duboko korijenjeno u predrasudama, u socijalnim normama. Sami se danas o tome razgovaraju koje su prisutne u našem društvu. I da bismo se borili protiv njih, moramo se boriti protiv rodnih stereotipa i seksizma. Imamo dakle i stajališta o nasilju nad ženama, dakle, krivi se žrtvu, ne intervenira se u slučaju napada, e, nedostaje dakle struktura potpore za žrtve i vidimo nedostata povjerenja u vlasti od strane žrtava. Prema jednoj anketi u Poljskoj 18% ispitanika je tvrdio da se silovanje ne može dogoditi među bračnim drugovima. Mladi ljudi u Cipru su recimo 15% smatraju da je u redu komentirati kako, kako se djevojka odjeva. Evo i ministrica malo čas govorila kako je važno uključiti i naše vrijednosti u oblikovanje politika prema migrantima. Potom odgovor na nasilje nad ženama, nad stereotipe kojih e, pomažu tu su nam potrebni vjerodostojni podaci, stoga ćemo mi kao institut nastaviti raditi na prikupljanju podataka, dakle o nasilju nad ženama. Fokusirat ćemo se na sakupljanje podataka koje se daju usporediti te ćemo se baviti nadziranjem i provedbom direktiva o pravima žrtava. Dakle, te o provedbi, e, odnosno ratifikaciji konvencije iz Istambula. Naš indeks e, će također koristiti sve, e, sve postojeće indikatore koji će omogućiti zemljama članicama Europskoj uniji da odgovarajući regulatorni odgovor dakle na opitanje nasilja nad ženama. Što se tiče sakačenja žena, tu ćemo izgraditi, odnosno izgraditi jedan vodič e, kojim se ocjenjuje rizik e, pojave tog fenomena. Sada dajemo, pružamo pomoć u zemljama članicama kada je riječ o provedbi nasilja nad ženama. Također je ključno pitanja kojim se treba pozabaviti u kontekstu krize. Izbjeglice imamo velik broj izvješća, nasilja koji se događa dakle diljem e, Europe i važno je da prihvatni centri i sve ostale kasnije faze, dakle idu u pravcu integracije, da se provode odgovarajući programi potpore, da se da odgovarajući pristup zdravstvenim uslugama. Mi ćemo izraditi analizu izazova, dakle u ovom kontekstu treća učinkovito odgovor na ove izazove traži odgovarajuće strukture donošenja odluka. Nedavno izvješće za Luksembursko predsjedništvo pokazalo je da je postignut napredak u brojnim područjima, naročito u području politike, Međutim, jasno je da žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u strukturama gdje se donose odluke, dakle, u gospodarskom području gospodarstva, kulturi i tako dalje. Primjerice, muškarci i dalje dominiraju s ministrima financija, upravnim odborima, e, središnjim bankovnim institucijama. Dakle, imaju, obnašaju najveći broj vodećih dužnosti. Od 38 guvernera, od 28 guvernera središnjih banaka, samo jedan je žena i samo imamo dvije žene ministrice financija i to iz Rumunjske i iz Švedske. Pripremamo se za olimpijadu i paraolimpijadu. Mnogo se počinje govoriti s tim u vezi sa ženama u sportu. Tu su, to je analiza dakle, prisutnosti žena u sportskim tijelima, one su tamo marginalno predstavljene. Što se tiče Međunarodnog dana žena, mi ćemo održati također jedan seminar povezan sa jednakošću spolova u, u sportu. I konačno učinkovite rodne politike ne smiju biti samostalne. O pitanje se mora ugraditi u sve naše horizontalne politike, to je važan dio našeg rada, te smo ponosni što možemo predstaviti platformu s tim u vezi koju ćemo svim e, zainteresiranima pružiti dakle instrumente, primjere dobre prakse, sve što je relevantno za Evropsku uniju, dakle od energetike, infrastrukture do socijalnih pitanja, politika zapošljavanja i kulture. Trenutno razvijamo analitički alat kojim ćemo skupljati empirijske podatke o osjetljivosti parlamenta na ova pitanja. Njime želimo parlamentima, naročito nacionalnim, pružiti dakle, praktični okvir za samo ocjenjivanje i e, načine kako poboljšati e, načine rada u parlamentu kako bi oni što više podržavali dakle e, žene što se odnosi na funkcioniranje parlamenta kao takvog, položaj žena u instituciji, uvjete rada, ono s čime se one moraju nositi, također i politike i zakone koje proizvodi parlament, a koji su od koristi društvu u širem smislu putem ravnopravnosti spolova. Nadamo se da će se ovo nadovezati na vaš rad. To je središnja tema ovdje u Europskom parlamentu. Nadamo se da ćemo kao institut nastaviti biti vaš e, vjeran partner u ovom procesu. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala lijepa. sada bih otvorila našu raspravu, razmjenu mišljenja. Ako imate bilo kakvih pitanja, izvolite. Počela bih po klubovima zastupnika. Hvala što ste s nama i hvala vam na ovom vrlo opsežnom izvješću. Nas jako zanima jedna uska suradnja s aig I imam de facto jednu prijedlog za vas kao izvjestiteljica za pitanje, dakle uključivanje rodne perspektive u sva područja, mi bi vas pozvali na suradnju ovdje kod nas u parlamentu jer mi pokušavamo uspostaviti jednu vrlo ozbiljnu strukturu za tu problematiku i tu trebamo vašu pomoć. Treba nam konkretno potpora kod treniranja naših službenika i asistenata kao i bliže uže suradnje sa mrežom za gender mainstreaming i željeli bi smanjiti onda isto tako udaljenost između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, dakle i to naše područje rada proširiti jače na nacionalne parlamente. I sad, s obzirom da je jedno od težišta vašeg programa rada upravo ova osjetljivost izvanja, dakle, osještavanje i podizanje razine senzibilnosti stanovništva na to pitanje, onda bi vam volili znati kakvi su vašem e, gledišta i kako šta vi mislite o tome kako izgleda bolje uključivanje dakle rodne tematike u sva područja. Hvala. Hvala lijepo, ja ću govoriti na njemačkoj, imam vrlo specifične pitanje. Kao prvo, puno vam hvala na vašem izvješću, jer uvijek nas fascinira ova raznolikost rada i smatramo da je suradnja sama sjajna osnova za bilo kakav naš daljnji rad i donošenje odluka. I to čak ne samo u našem odboru, nego kao što je Nina već rekla i u drugim odborima. Dakle, taj gender mainstreaming, to uključivanje rodne tematike treba na sva područje politike se proširiti. Prema tome, moje pitanje se zapravo odnosi na regionalno specifična pitanja, jer ja sam zadužena za rodna pitanja u odboru za regio, regio odboru, regionalne poslove. Jedan velika tema tamo je investicijska politika, raspodjela novih sredstava i strukturnih fondova, iz fonda za strukturne investicije i tako dalje. E sad nas e, zanima ima jako malo podataka, regionalno specifičnih podataka o ravnopravnosti, rodne ravnopravnosti. Imate li ih vi možda? A ako ih imate, imate li zapravo nešto što je specifično po regijama ili specifično za gradove? Mi smo iz, e, zapravo mislimo da će regionalizacija biti jedna od važnijih tema tijekom nizozemskog predsjedanja. I onda drugo moje pitanje se odnosi na drugu vašu temu koju ste ovdje jako lijepo prezentirali, a to je nasilje prema ženama. I slažem se u cijelosti da to nije opće pitanje podrijetla. I kad pogledamo samo onu studiju koja je izrađena u okviru UN-a i kad pogledamo kako izgleda e, dakle, nasilje u kući, nasilje u obitelji, ali nasilje, nasilje i na drugim mjestima, onda mislim da je kod nas u našim, da kažemo, državama, onda mislim da kad se to prebacuje samo na migrantsku pozadinu i u migrantski kontekst je apsolutno neuravnotežno, nije točno. E sad, ako sam vas dobro razumjela, vi se uglavnom bavite kvantitativnim podacima i kvantitativnim komparacijama kad skupljate i prikupljate i obrađujete svoje podatke, a mene zanima više kvalitativna priča. Imate li recimo tu razdvojene podatke prema tome koliko je to kazneno gonjeno u različitim zemljama Europe. I to vas pitam zato što, što dolazim iz Austrije gdje se trenutno odvija velika reforma kaznenog prava i tu imamo sad recimo različite um, činjenična stanja koja se mijenjaju za pojedin, dakle kvalifikacije pojedinog kaznenog djela se mijenja glede recimo posebno seksualnog zlostavljanja i seksualnog nasilja. E sad, ovi incidenti koji su se dogodili u Kelnu i još nekim drugim zemljama jednostavno nisu pokriveni dovoljno dobro kaznenim pravom, jer to mislim u Njemačkoj još lošije nego što je trenutno u Austriji, a mi radimo na reformi. E sad imamo i novih dokumenta kao što je Istanbulska, konvencija i da li imate, dakle, koja je morala biti usvojena, ratificirana, pa se onda i odraziti na kaznene, um, pravne sustave pojedinih zemalja i da li vi tu vodite nekakve podatke i obrađujete ih upravo prema tome, dakle koliko je u kojoj zemlji toga moglo biti procesuirano jer zakon ima za to predviđene stavke i članke i kvalifikaciju takvog dijela. Hvala vam lijepo na ovom pitanju, ovo je sjajno pitanje jer mi upravo pripremamo baze podataka za našu platformu u gender streamingu i radimo se tako puno na trenizima i učinit ćemo sve što možemo uspostaviti kontakt s vama i vidjeti što parlamentu konkretno treba, pogotovo glede ovih treninga. I sad prije nego što finaliziramo jedan plan rada za ovo kako ćemo senzibilizirati nacionalne parlamente na tu temu, dakle moramo prvo istražiti cijelu priču, vidjeti kakva je konstelacija općenito e, i kakvi su dakle odnosi općenito i vidjeti onda šta ćemo najbolje napraviti za pojedinu, ako hoćete, nacionalnu situaciju. A što se tiče ovih podataka, E, da vas zanima da imamo regionalno specifične podatke generalno za sve vrste e, rodno dakle problema koji su vezani za rodnu perspektivu. Ono što mi radimo još nije gotovo, ali mi smo već pri kraju i uskoro ćemo lansirati jednu jako veliku bazu podataka sa podacima upravo o ovom, o gender tematici i nećete morati lutati, morat će, nećete morati ići po različitim područjima nego i različitim bazama. Mi na jednom mjestu prikupljamo sve što vas može zanimati u vezi rodne ravnopravnosti po različitim kategorijama i iz različitih izvora, ne samo iz onog što smo dobili od Eurostata, nego iz raznih drugih agencija s kojima mi surađujemo pa ćete tu na jednom mjestu imat ćete različite mogućnosti pretraživanja te baze podataka, imamo različite varijable tu, ali to će biti kontinuirano ažurirano, ta naša ogromna baza podataka i čim nešto identificiramo i mi to stavljamo i ažuriramo bazu podataka gdje ćete kao što kažem moći prema kategorijama i raznim drugim varijablama pretraživati i onda ćete vidjeti i naravno ono što vas zanima regionalno specifično. Ali osim Eurostata, osim naših drugih agencija, mi komuniciramo i sa odborom regija i pokušavamo i od njih dobiti, a to bi vama vjerojatno bilo najzanimljivije, upravo te regionalno specifične podatke. A sad što se tiče nasilja prema ženama. Ono na što smo mi već odradili, što smo prošle godine plasirali, mislim da je prošle godine i to bio čak jedna manifestacija u parlamentu u vezi kriminalizacije različitih seksističkih postupaka i nasilja prema ženama. I onda smo, imali smo razne administrativne stvari koje smo riješili dva velika izvješća. Jedno izvješće je se odnosila na točno pravosudni sustav svake pojedine zemlje članice da se vidi kako zakon pokriva sve vrste nasilja prema ženama, šta je od toga kriminalizirano, šta ide dakle u kaznena djela, kakve su kazne predviđene i tako dalje. I to je to je još uvijek izvješće na snazi, to je veliko izvješće za sve zemlje članice, postaćemo vam link pa se možete snaći. Druga stvar je pitanje Istanbulske konvencije koje ste i sami spomenuli i njezine ratifikacije i kasnije održavanje u pojedinom nacionalnom zakonodavnom sustavu. Mi smo sad u fazi da vidimo prvo da li su svi ratificirali, onda da vidimo kako se to primjenjuje. Jer vidite, isti podaci o tome se mogu onda koristiti na puno raznih mjesta. I mislim da to upravo zadire u onaj kvalitativni dio koji, kvalitativni dio koji ste vi, o kom ste govorili. A treća stvar je kada završimo ovaj naš okvir za donošenje indeksa rodne ravnopravnosti, jer prva stvar je bila da mi pokušamo napraviti jedan kompom, jedan sastavljeni, dakle od više elemenata indeks koji bi govorio kakvo je, kako je stanje s nasiljem prema ženama, ali onda bi to bilo naravno u izravnoj korelaciji sa uopćom rodnom ravnopravnošću. Prema tome, to se na to se naravno izravno odnosi nasilje prema ženama. I mislimo da ćemo tu posebno raditi, raditi na kvalitativnom kvalitativnoj dimenziji i tu ćemo analizirati stereotipe ponašanja i sve ostalo, ali to na čemu sada radimo dovršit ćemo tek do kraja godine. I tu ćete onda moći dobiti ova kvalitativne, drugačije podatke. Hvala vam lijepo, ako se niko drugi ne javlja za riječ, onda se možemo samo zahvaliti što ste nam se pridružili. Nemamo ništa više u točki razno, prema tome vidimo se na sljedećoj sjednici odbora 17. veljače.